Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Poštovane dame i gospodo, e, molim da zauzmete svoje mjesta. Ovime proglašavam e, zasjedanje koje je prekinuto 23. lipnja ponovno otvorenim u dogovoru s klubovima zastupnika sazvao sam e, ovo izvanredno zasjedanje u skladu sa člankom